Veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti, poželjeti vam dobrodošlicu na sastanak pod odbora za sigurnost i obranu koji će trajati dan i pol. Čeka nas vrlo zanimljiv dnevni red, stoga bih bez odlaganja željela započeti sa sastankom. Dozvolite mi da najprije predložim da usvojimo dnevni red. Ako nemate nikakvih komentara ili rezervi, mislim da možemo zaključiti da je dnevni red usvojen. Sada nekoliko napomena predsjedateljice. Željela bih predstaviti zapisnik sa prethodnog sastanka koji je održan 24. i 25. siječnja. Mislim da se nisam prevarila glede datuma. Rok za podastiranje eventualnih napomena ili rezervi jest do kraja ove sjednice. Dakle, sutra oko podne. A stoga mislim da možemo odmah prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. To je prva radna točka dnevnog reda koja je posvećena predstavljanju sudjelovanja Čilea u misijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike te suradnji između EU-a i Čilea u području sigurnosti i obrane. Naravno u okviru otvorenih pregovora o modernizaciji sporazuma o pridruživanju. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu pozdraviti njegovu ekscelenciju, gospodina Raula Fernandeza, veleposlanika Čilea pri Europskoj uniji. Dobro nam došli, gospodine. Te sljedećeg govornika koji je ovdje s nama za e, panelskim stolom, jer smo zapravo željeli kombinirati interni i e, eksterni pristup, institucijski pristup, to je gospodin Frederica Maduro, koji je osoba zadužena za partnerstva i sporazume unutar Europske službe za vanjsko djelovanje. Dragi kolege, Ovo je zapravo jedna od susjednih prezentacija e, zemalja koje daju doprinos e, ZSOP-u, a nisu članice Europske unije. Doprinos Čilea je zaista značajan. Tijekom ovog zasjedanja SEDA imat ćemo i briefing o Alteji idemo u posjet e, s izaslanstvom SEDEA u Sarajevo odmah nakon Uskrsa. Stoga mislim da je ovo pravo vrijeme da imamo prezentaciju i o Čileu, jer Čile je prilično davno bio jedna od zemalja koje nisu bile članice Europske unije, a dale su svoj doprinos e, u Bosni i Hercegovini prije toga u Haitiju, a isto tako i na drugim lokacijama. Stoga bez odlaganja želim dati riječ njegovoj ekscelenciji eh, gospodinu veleposlaniku Fernandezu. Izvolite. Puno vam hvala, gospođo predsjedateljice. Dobro jutro, podpredsjedatelji, eh, kao i članovi i zastupnici u SEDEU. Želim dobro jutro i predstavnicima Europske službe za vanjsko djelovanje i zahvaliti e, predsjedateljici na vrlo ljubaznom pozivu da sudjelujem na ovom sastanku i da vam se obratim vezano uz ovako važnu temu za budućnost odnosa Europske unije i Čila. Čila je zemlja koja poštuje međunarodno pravo i čija vokacija je multilateralno djelovanje i suradnja. Više od 60 godina sudjelujemo u mirovnim misijama na međunarodnoj razini, aktivno sudjelujemo u sustavu UN-a kao i u međunarodnim forumima koji su vezani uz mir i sigurnost. Također dajemo aktivan doprinos očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti. Naša obrambena politika temelji se na suradnji u međunarodnim okvirima. Međunarodna sigurnost i obrana izravno su povezane sa mirom i sigurnošću u svijetu, a i sa onime što mi želimo održati. Čile smatra da je odgovornost za suradnju, odnosno preuzimanje odgovornosti za suradnju ključna u današnjem svijetu u kojem se suočavamo s određenim prijetnjama. Ako međunarodna zajednica želi e, sačuvati mir i sigurnost, onda mora biti predana suradnji. Mi smatramo da je sigurnost svijeta zajednička zadaća koja traži aktivnu predanost. Čile je predan univerzalnim načelima. Mi promičemo međunarodne institucije, odnosno njihovo djelovanje u smislu osiguravanja sigurnosti i zaštite. Od 1949. godine dajemo doprinos međunarodnim mirovnim operacijama u Indiji i Pakistanu. Također smo sudjelovali u mirovnim operacijama u Kambođi, Iraku, Kuvajtu, Guatemali, na Haitiju, evo samo nekoliko primjera. Na Haitiju smo tijekom 13 godina poslali u zemlju 10.000 ljudi. 1990-ih e, imali smo jednu prekretnicu zato što smo iz statusa promatrača u mirovnim misijama zapravo prešli u status zemlje koja šalje i vojno osoblje u skladu sa e, poglavljima 6 i 7 UN-ove povelje. Odnosi između Europske unije i Čilea datiraju iz 2004. godine, kada je Čile odlučio sudjelovati u Euforu Alteji eh, pod eh, vodstvom Europske unije u Bosni i Hercegovini. Cilj je bio nadgledati provedbu Dejtonskih sporazuma. Međutim, e, činjenica jeste da je Čile prisutan u području Zapadnog Balkana još u 2003. godine, kada je zapravo započela UN-ova operacija e, na Balkanu. Altea daje samo doprinos e, konsolidaciji mira, a Čile je jedina latinoamerička zemlja koja ima stalno sudjelovanje u mirovnim operacijama Europske unije. I to zapravo pokazuje da smo mi pouzdan partner na kojega se može osloniti. Više od 500 naših e, ljudi e, sudjeluje u Alteji. Europska unija je stavila naglasak na sposobnosti i profesionalizam osoblja iz Čilea. Također mislim da je važno naglasiti okvirni sporazum za krizno djelovanje koji je potpisan između Europske unije i Čilea 2014. godine i to je zapravo korak naprijed u razvoju naših bilateralnih odnosa. Također predstavlja i pravnu osnovu koja omogućuje Čileu da sudjeluje u drugim mirovnim misijama Europske unije i prvi je sporazum te vrste koja je Europska unija potpisala sa nekom zemljom iz Latinske Amerike. U travnju 2015. godine u trenutku potpisivanja sporazuma o pridruživanju strukturirani sporazum za sigurnost i obranu također je donesen. Što se tiče pak modernizacije sporazuma o pridruživanju koji je inicijalno potpisan 2002. godine, trebamo istaknuti odnosno 2012. oprostite, Moramo e, reći da su pregovori o modernizaciji započeti u studenom 2017. E, godine i sada smo u drugom krugu pregovora. Uspjeh sporazuma o pridruživanju zapravo je naveo obje strane potpisnice da već 2013. godine počnu razmišljati o modernizaciji. Mi zapravo dijelimo ista načela, iste vrijednosti i to je nešto što bi trebalo biti ugrađeno i u novi modernizirani sporazum. Važnost e, dostojanstva, jednakosti i izostanka diskriminacije, ravnopravnosti spolova, ovlašćivanja, osnaživanja žena, transparentnosti, održivog razvoja, to e, je nešto što treba biti odraženo u novom sporazumu mi želimo zapravo podići profil ovog sporazuma, želimo da taj sporazum bude fleksibilan, želimo da on predstavlja pravnu osnovu za e, stalni, snažni odnos između Europske unije i Čilea. Jedno od područja u kojem se otvaraju najbolje opcije za suradnju svakako je sigurnost i obrana. U e, trenutačnom sporazumu Postoje neke odredbe vezane uz sigurnost i obranu, to su članci 14 i 15. Međutim, mislimo da tu suradnju zapravo možemo proširiti. I upravo zato su pregovori krenuli u smjeru sporazuma da se uspostavi suradnja u području demobilizacije, razoružanja, e, kiberobrane i da to postane sastavnim dijelom sporazuma. To je naravno nešto što je trenutačno predmetom pregovora i konačni dogovor još nije postignut, pa ne bih ulazio u podrobnosti, ali nadamo se da će se obje strane složiti oko zaista jednog dubinskog sporazuma vezanog uz ove teme. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, Vaša ekscelencijo. Sada dajem riječ gospodinu Federiku Madurovu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, dobar dan. Što se tiče izlaganja njegove ekscelencije veleposlanika Fernandeza, on je uistinu dao pregled činjeničnog stanja nema mnogo toga što mogu dodati onome što je ona rekao. Želio bih samo još jednom iskoristiti ovu priliku da naglasim koliko je važan doprinost Čilea, kao što je već ranije spomenuto, o 2004. godine Čile uistinu sudjeluje kontinuirano u mirovnim operacijama EU-a, uključujući prvenstveno operaciju Altea u Bosni i Hercegovini, dakle od 2004. godine. Radi se zaista o efektivno raspoređenom osoblju od više od 500 osoba koje sudjeluju u toj operaciji. Što se tiče posljednjih brojki iz 2017. godine iz prosinca još 15 ljudi sudjeluje baš na terenu u izvođenju te operacije. To se sve zapravo odvija temeljem okvirnog sporazuma o sudjelovanju. Trenutačno imamo potpisanih 18 takvih sporazuma. Prvi sporazum koji je potpisan, a poslije ratificiran, bio je zapravo sporazum upravo sa Čileom. Mi smo potpisali sličan sporazum i s Kolumbijom, međutim, nažalost, do današnjeg dana taj sporazum nije ratificiran. No, ovo sve govorim zato da bih objasnio da taj okvirni sporazum o sudjelovanju ima i političku i operativnu dimenziju koja omogućuje sudjelovanje Čilea u našim operacijama i misijama e, vezanima uz zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Naš cilj, naravno, vezano uz to sudjelovanje, e, kontinuirano sudjelovanje koje traje od 2004. godine jest osnažiti sudjelovanje Čila i u drugim misijama i operacijama. Imamo određeni broj kontakata kako bismo mogli, ako je to ikako moguće, e, intenzivirati i uključiti Čile u Eh, operacije kao što je primjerice ona u Srednjoafričkoj republici. Eh, također nastojimo provesti nekakve eh, izvidničke radnje kako bismo vidjeli mogu li sudjelovati u našoj misiji u Talantu. Zbog ekonomskih razloga do sada nismo uspjeli ići u smjeru sudjelovanja Čilea u drugim operacijama i misijama ZSOP-a, ali nadamo se da će se to mijenjati. Što se tiče buduće suradnje, vrlo je važno da naši budući odnosi sa Čileom budu sastavnim dijelom okvira naše reforme politike i naših partnerstva vezanih uz sigurnost i obranu, kao što je naglašeno tijekom sastanka posljednog e, sastanka vijeća ministara vanjskih poslova u formaciji ministara obrane. Visoka predstavnica je to naglasila. Nadamo se da će čili biti sastavni dio te e, reforme i naravno i dalje radimo na tom angažmanu. E, dva puta e, kojima ćemo ići kako bismo nastavili sa ovim e, eksploratornim razgovorima jest prvenstveno vidjeti što još možemo učiniti u području sigurnosti i obrane. Trenutačno nastojimo sustavno svaki puta kada imamo nekakvu operativnu suradnju uspostaviti dijalog koji se tiče sigurnosti i obrane sa trećim zemljama koje su s nama potpisale e, okvirni sporazum o sudjelovanju. Još jedna mogućnost za budućnost jest moći krenuti s pregovorima koje se tiču razmjene povjerljivih informacija koji bi naravno omogućio otvaranje novog prostora za suradnju i to bi bio slučaj i za Čile i Europsku uniju. Te bi među ostalim omogućio sudjelovanje Čilea kao promatrača u našim vježbama i na taj način bi otvorio mogućnosti i za edukaciju, obuku i dodatne oblike suradnje između Čile i Europske unije. Kao što je već rečeno, ja bih želio ovdje pozdraviti reviziju s kojom se krenulo, odnosno modernizaciju sporazuma o pridruživanju. to bi trebalo uključivati odredbe u području upravljanja kriznim situacijama. I to je naravno nešto što predstavlja priznanje uloge sve važnije uloge koju suradnja u području sigurnosti i obrane ima. I pritom mislim naravno na suradnju između Čila i Europske unije. Hvala. Hvala lijepa gospodine eh, Maduro, a sada eh, otvaram raspravu Želi li gospodin Galer dati doprinos raspravi? Ispričam se. E, žao vam je što sam spreman dati doprinos, nadam se da ne. Govorit ću na njemačkom. E, hvala lijepa gospodine veleposlaniče na ovom izlaganju. E, hvala i službi za vanjsko djelovanje. Kad slušamo ono što govorite gospodine veleposlaniče, ako ne bismo znali gdje je Čile, E, mislili bismo da ste već član ili bar kandidat za članstvo u Europskoj uniji. E, to smo već rekli kad Kanada ne bi e, bila gdje je, jeste, isto bi bila članica Europske unije. Ova velika geografska udaljenost između Čilea i Europske unije se premošćava uskom duhovnom srodnošću sa Čileom E, Čile nije samo riječ koju rado koristimo, već e, mislim da je Čile također razvio stabilnu demokraciju i dobro gospodarstvo, pa ima najbolje pretpostavke za daljnji razvoj. E, s Čileom odlično surađujemo. E, bilo bi mi jako drago a kada bi e, iz nadležnosti našeg odbora imali priliku da to još pojačamo, te veze. Imate i jako dobar planetari koji može e, gledati daleko u svijet jer imate vrlo čist zrak možda i tu možemo s našim satelitima nešto napraviti, ustanoviti neku e, suradnju. To nije pitanje, nego evo samo poticaj u svim područjima e, gdje možemo puno zajednički poduzeti. E, dobro je da imamo partnere koji su udaljeni od Europe nadamo se i još boljoj suradnji. Evo, toliko od mene. Hvala lijepa. Isto pitanje gospodin um, Lopez i Ture White. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti njegove ekscelenciji veleposlaniku što nam se danas pridružio, kako bismo mogli raspravljati o nečemu što nam je zapravo već poznato, a to je jedna predanost koja nadilazi ideološke prepreke. I koja zaista ide u smjeru stavljanja naglaska na suradnju u području obrane i sigurnosti. Podržao bih ono što je rekao gospodin Geller. Želim zaista vam odati priznanje i zahvaliti vam u ime Europskog parlamenta i EPP-a na sudjelovanju Čilea u velikom broju operacija Europske unije. Naš je odnos odličan i snažniji je nego što ga Europska unija ima sa mnogo drugih zemalja. Što se tiče gospodina Maduroa, želim mu zahvaliti na riječima kojima je opisao suradnju sa čileancima. Mislim da čak niti e, tajni agent ne bi bio u stanju dešifrirati njegove titule, moram reći. Mislim da nitko neće zapravo moći e, saznati ništa dodatno istraživanjem o vašim aktivnostima. Mene bi naime zanimalo što znače e, sva ova slova nakon vašeg imena na dnevnom redu, čisto zato da znamo čime se bavite. Mislim da je zbog toga da stvari budu jasne, da je uvijek dobro pomoći našim građanima da shvate naš žargon i terminologiju koju koristimo. Dakle, samo jedan konstruktivan terminološki komentar. Osim toga, nemam ništa drugo za dodati, osim što želim zahvaliti veleposlaniku na sudjelovanju njegove zemlje, na čemu smo vrlo zahvalni. Hvala lijepa, gospodine. Ja također želim postaviti nekoliko pitanja kao redovna punopravna članica SEDA. Moje prvo pitanje ide obojici, obojici naših eh, poštovanih eh, sugovornika, a to je E, kada se radi o budućim e, sporazumima o pridruživanju koji se bave sa područjima suradnje, a posebno e, ne širenjem oružja i razružanju. Željela bih čuti nešto više o takvim mogućim odredbama i očekivanja i Lena i Čilea kada se radi o ovom aspektu. A drugo, njegova ekscelencija E, veleposlanik Fernandez. Na temelju iskustva Čilea u Bosni i Hercegovini, na koji način procjenjujete trenutnu situaciju posebno u svakupljanju e, sakupljanju oružja i e, vlasništvu vojne opreme. Nakon ovih pitanja imate riječ e, jednakim e, jednakim poredkom. E, Njegova ekscelencija veleposlanik Fernandez prvi, a onda gospodin Madurega. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Što se tiče gospodina Galera i njegove primjedbe. Zahvaljujem na tomu, zahvaljujem i gospodinu Isturisu. Europa je uključena u sve naše observatorije. Mi vrlo blisko surađujemo s Europskom unijom kada se radi o ovome pitanju. Mi smo tu u vodstvu i zaista smo zahvalni na suradnji Europske unije. Što se tiče neširenja oružja, to je izuzetno važna tema u sklopu pregovora. To je u poglavljima o suradnji, a vezano je i za određene prijetnje. Mislimo da je to jako važno i imamo jednaka mišljenja kao i Evropska unija u vezi s time. Ja ne mogu sada ulaziti u pojedinosti o samome tekstu, jer kao što sam rekao, još uvijek e, se vode krugovi pregovora. Međutim, nadam se da ćemo dobiti jedan snažan i moderan tekst. Što se tiče našeg uključenja u Bosnu i Hercegovinu, osim suradnje koju nudimo, Moramo prihvatiti da je iskustvo bilo izuzetno važno upravo e, za naše snage kako bi mogli dijeliti iskustva sa osobljem drugih zemalja je za njih izuzetno važno iskustvo. Mi smo zadovoljni s onime što smo postigli u Bosni i Hercegovini, mislimo da još uvijek treba mnogo toga učiniti i zato mislimo da trebamo ostati tamo. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine Maduro. Maduro. Hvala, gospođo predsjednice. Da se vratim na pitanje e, gospodina Lopeza e, što se tiče ovog akronima. E, ispričavam se ako nisam bio dovoljno jasan u mom nastupu, nisam imao dojam da koristim previše akronima i kratica mislim da svi znaju šta znači ZSOP ili e, CMPD. Ali ne, ono što ste vi rekli, već e, ono što piše u našem dnevnom redu, odjelu u kojem rade. Ništa nema, vaša, vaše izlaganje bilo odlično malo da nam pojasnite e, odjel u kojem radite. Znamo što je EAS, ali ovo drugo ne znamo. E, mi smo za, zaduženi za e, sve što se tiče sporazume o partnerstvu i, i pregovore za te okvirne sporazume naš odjel e, ima mandat od vijeća, Europskog vijeća, da provodi ovu novu politiku partnerstva. I mi na tome sada radimo. Evo, nadam se da to malo pojašnjava ove kratice. Hvala lijepa. Hvala. Ne vidim da još netko traži riječ, pa zato e, ćemo, pridružite mi se jednim pljeskom za naše sugovornike na njihovom sveobuhvatnom izlaganju. Ekscelencijo, hvala vam na vašoj volji da s nama podijelite naša vaša mišljenja o suradnji s Europskom unijom i zaista se radujemo toj suradnji, danjoj suradnji. Hvala. Should we wait? Well, we, yeah. have, we have 20 minutes. Huh? We, have, we can make a break of 20 minutes. Yeah. Because Mr. Yeah. Colleagues. Dragi kolege i kolegice, sljedeća, sljedeću točku ćemo započeti točno u 10 sati. To je izlaganje gospodina Palca vezano za kiber obranu i zato moramo napraviti ovu pauzu. Molim vas da dođete na vrijeme. Ispričavam se, gospođo predsjedateljice. Je li je predviđeno da ovo izvješće počine u 10 sati? Jer ja sam sada ovdje kao e, izvjestitelj izvjestitelj usenjeni iz EPP-a. Ali izvješće gospodina Ulmana Peta je u 10 sati. žao mi je. E, u prethodnoj točki nismo imali veliko sudjelovanje, pa zato moramo napraviti pauzu. Colleagues, please be seated. Drage kolege, molim vas da sjednete. Hvala na strpljenju. Evo, sada možemo e, ponovno započeti naš sastanak i sljedeća točka dnevnog reda su razmatranja nacrta e, izvješća o kibersigurnosti. Izvjestitelj je gospodin Urmas Paet iz Aldeja. Većina izvjestitelja u sjeni su također ovdje, pa možemo odmah započeti sa važnom e, temom, e, izvješće na vlastitu inicijativu o kibersigurnosti. Gospodin Pajet, e, imate riječ. Hvala lijepa. Dobro jutro, dragi kolege. Kao što svi znamo, kibersigurnost je postala neodjeljiv dio globalnih poslova i naše izvješće se također koncentrira na aspekte europske kiberobrane. obrane. Kiberobrana ostaje glavna nadležnost država članica, međutim istina je da zbog e, toga što je e, kiber prostor bez granica nije moguće da samo jedna država e, se s time bavi. Države članice moraju blisko surađivati i zato Evropska unija tu može pomoći. Kao što smo svi vidjeli, e, razvoj e, obrambene politike Europske unije u posljednjih nekoliko godina, ali i domena kibersigurnosti se tako razvijala. PESCO i Europski fond za razvoj su najnovije inicijative kako bi postojali projekti suradnje u ovoj domeni. Dva projekta su e, pokrenuta za razmjenu informaciju, za brzu razmjenu informacija unutar PESCO-a dakle e, timovi za brz odgovor i zato želimo da e, se što brže razviju e, kiber komande kako bi se razmjenjivale informacije, osposobljavalo osoblje i kako bi imali operativnu potporu i kako bismo koristili PESCO i EDF za tu svrhu. E, misije ZSOP-a se oslanjaju na IT sustave, a IT, IT sustavi su dobri ciljevi za napade i zato kiber obrana mora biti sastavni dio e, misija zajedničke obrambene i e, sigurnosne obrambene politike i zato Europska e, služba za, vanjsko djelovanje i Europska unija moraju pojačati svoju stručnost kako bi mogli sudjelovati sudjelovati u takvim misijama. U ovom trenutku najveći problem u ovom području je nedostatak stručnjaka. Zato trebamo stvoriti načine kako bismo dobili ovakve e, stručnjake. Vojni Erasmus je jedan način da se e, razmjenjuju službenici s jedne i druge strane. Vojne akademije moraju više pozornosti na e, e, pozornosti staviti na obrazovanje o kiber sigurnosti. Isto tako je bitno osposobljavati za e, tehničke platforme i e, stvoriti jednu platformu stručnjaka Europske unije kako bismo mogli razmjenjivati i osposobljavanje i vježbe. Europska unija i NATO sada više surađuju i to također se treba nastaviti. Kiber obrana je jedna od područja takve suradnje. Imamo mogućnost da proširimo takvu suradnju za ove nove zato moramo identificirati nove inicijative. Imamo centar izvrsnosti e, između NATO-a i Europske unije kao i e, u Helsinkiju jedan e, centar za izvrsnost za obranu od kibernapeta. Ali Europska unija i NATO moraju pojačati suradnju i proširiti proširiti izgradnju kapaciteta. I naravno treba izgraditi povjerenje i imamo, im treba pojačati zajedničke vježbe. Jako je važno da to e, složen pitanje kiberobrane dovedemo na političku razinu. Zato e, Cyberid 217 koji je organiziran u, e, sa ministrima obrane u Helsinkiju je jako važan. Sudjelovanje političara e, iz obje organizacije je važan i tu suradnju treba nastaviti i e, potrebna je i bliska koordinacija između Europske unije, NATO-a i e, sličnih strateških partnera. Još jedno pitanje koje ne možemo izbjeći je kako postići konsenzus vezan za pravila i norme i da provedemo kibersigurnost na globalnoj razini. Trebamo podsjetiti da iako e, skupina stručnjaka iz e, Ujedinjenih naroda nije uspjela izraditi izvješće o konsenzusu, pred, prethodno izvješće govori da se e, međunarodno pravo primjenjuje na kiber, na kiber prostor. E, priručnik e, iz Talina 2.0 je dobar temelj za raspravu i analizu o tome kako međunarodno pravo se može primjenjivati na kiberprostor. Međutim, moramo promicati e, i pristup Europske unije kiberdiplomaciji i razviti E, e, dobrovoljne, neobvezne e, norme za ponašanje država članica u kiberprostoru. I na kraju imamo civilnu i vojnu suradnju. Ovdje je povjerenje izuzetno važno. Treba ga dalje razvijati između trgovačkih društava i, i obrane i civila i vojske. Trebamo imati praktična rješenja kako bismo imali neku vrstu jedinstvenog tržišta za kibersigurnost. Istraživanje i razvoj je izuzetno važno, praktična potpora koja je potrebna malim i srednjim poduzećima i novim poduzećima koji nude e, inovacije u kiberobrani. I zato fond za obranu EU unije je izuzetno važan e, kao i višegodišnji financijski okvir. U zaključku Trebamo nastaviti ažurirati sposobnosti kibersigurnosti Europske unije, trebamo više suradnje na razini država članica Europske unije, NATO-a i drugih slično e, zemalja koje slično razmišljaju, osposobljavati stručnjake, imati više vježbi i povećati odgovornost. Sljedeći e, napad e, može e, stvoriti veću štetu nego do sada, a svaki budući sukob može imati kiberdimenziju. Zahvaljujem vam na ovom pozivu. Ja sam otvoren i za punu suradnju s mojim kolegama, izvjestiteljima u sjeni iz drugih klubova zastupnika i, i, i naravno biti ću zahvalan i na vašim mišljenjima. Hvala lijepa. A sada izvjestitelji u sjeni za EPP, gospodin Lopes. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti Urmasu Pajcu na ovome izvješću koji je izrađen. Radi se o e, vrlo kvalitetnom izvješću. Želim se usredotočiti na nekoliko točaka mislimo da Europska unija mora jačati promicanje jedinstvenog tržišta za e, proizvode kiberobrane i investirati u istraživanje, u razvoj istraživanja. Trebamo stvoriti zajednička rješenja za kiberobranu u više područja Velika većina građana uživaju koristiti internet u ovom trenutku, ali njega e, koristi i vojska. Imamo recimo dronove koji prelaze oba područja, imamo umjetnu inteligenciju i zato Europska unija ne može zaostajati e, jer je napredak u tom području vrlo brz. Moramo stvoriti e, zajedničko tržište kiber obrane koristeći inovacije i usredotočivši se na mala i srednja poduzeća koja e, stvaraju mnoge inovacije. Moramo osigurati da planiramo i da pratimo naša rješenja. Ovo izvješće koje ide prema stvaranju e, tijela za kibersigurnost je vrlo zanimljivo u tom smislu. Mislim da tijelo za kiberobranu bi moglo povezati e, sve komande za kibersigurnost u državama članicama i koordinirati se s NATO-om. On, ono bi koordiniralo naše kapacitete u kiberprostoru i pretvorilo nas u e, jednu e, kiber supersilu kako bi promicali e, ciljeve zajedničke sigurnosne i obrambene politike. To tijelo bi bilo bi uživalo povjerenje država članica, a agencije Europske unije bi E, odobravale e, razmjenu informacija. To bi trebalo e, isto tako, time bi trebalo upravljati i vojno i civilno osoblje Europske unije sa najviše razine. Stvaranje vijeća za E, sigurnost koji provodi e, članak 13. Lisabonskog ugovora bi osigurao veću e, usklađenost i transparentnost za sve države članice. Europsko obrambeno vijeće bi uspostavljalo politike za obranu Europske unije u kiberprostoru. To je jedno horizontalno područje koje obuhvaća više sektora i moramo osigurati bolju koordinaciju e, putem, e, putem instrumenta za kiberdiplomaciju. Moramo znati da se u tom području stvari stalno mijenjaju i da će biti jako teško zakonodavcima držati korak s događajima u tom području. I zato moramo revidirati mehanizme kako bi se mogli vrlo brzo prilagođavati. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvješću i na radu na amandmanima i konačno želim se ispričati jer moram otići jer imam neke druge obveze, međutim zahvaljujem na mogućnosti da govorim o ovom pitanju koje je izuzetno važno kao što je rekao sam izvjestitelj. Ja ga potpuno podržavam u budućem razvoju eh, kada se radi o Europskoj uniji u ovom području. Hvala gospodine. A sada izvjestitelji u sjeni za SID, Claire Modi, izvolite, potpredsjednicu. Hvala lijepa. Ja bih također željela dodati svoje zahvale izvjestitelju na onome što je već jako dobar nacrt izvješća, dobro strukturiran. On naglašava najvažnija područja na koja se mora usredotočiti parlament. Kao što je već rečeno, posljedice da e, ne, e, ne napravimo uspješnu e, kiber obranu je nešto što, e, što e, dira u sva područja naših života. Mi smo ovisni sada o tehnologijama koje su digitalno povezane i to nas na neki način čini ranjivima. Zato je odgovornost Europske unije da e, kvaliteta kiber obrane bude na visokoj, na visokoj razini kao što mi kao građani želimo. Već smo vidjeli od e, nedavnih kibernapada da oni mogu biti dobro ciljani i da su posljedice njihove vrlo teške, a mogu biti i nediskriminativni. Dakle, e, petir napad koji je započeo u e, Ukrajini je jako štetio poslovnim subjektima i drugim organizacijama i unutar Europske unije kao i drugdje u Rusiji. Još jedna važna stvar koja je iznesena u izvješću, a na koju moramo nadograđivati, je pitanje međunarodnih pravila i normi. Postoji potreba za međunarodnim normama koje trebaju biti ugrađene u naš odgovor vezan za kiberobranu i e, zaista se radujem da ću i dalje raditi s izvjestiteljem na tom području. Ali konkretno Europa mora razvijati sposobnosti za kiberobranu u izgradnji suradnje i povjerenja. Tu Europska unija zaista može imati dodatnu ulogu i vrijednost e, E, rad se ne odvija samo u pojedinim državama članicama, nego u pojedinim odjelima u državama članicama. I zato treba imati vodstvo nad tom e, koordinacijom e, rada koji se već provodi i izgraditi mehanizam kako bi ojačali suradnju i povjerenje. Izvješće naglašava i suradnju između Europske unije i NATO-a, a to je jedno od vodećih područja u kojem je najučinkovitija takva suradnja u smislu e, ovog područja kiberobrane. Dobro je da govorimo o toj suradnji i da ona bude još jača. Trebamo biti bolji u davanju informacija NATO-u e, Isto tako postoje civilni napadi prije, prije vojnih napada e, kako bi razmjena informacija bila brza i automatska. Dodjeljivanje je isto jedno područje koje još nije dovoljno razvijeno. E, gospodin Petir je Dakle, e, mnogo toga je, e, za to su okrivljene, okrivljena je ruska država. No, ima mnogih e, drugih aktera. Međutim, postoji Međutim, treba izgraditi jedan lanac dodjeljivanja, a tu trebamo i jedan lanac razmjene informacija. Još jedna stvar koja je rečena je zgradnja kapaciteta, znanja i istraživanje i razvoj koji je potreban u ovom području koje se brzo mijenja. Treba, jako je važno shvatiti složenost tog područja. Ne radi se samo o klasičnom području obrane. To ide dalje od, od e, granica e, povijesne rasprave o obrani. To je i civilno područje. Pokriva i recimo E, kiber napade koji utječu na naš e, zdravstveni sustav, na infrastrukturu, na druga područja i kao što sam rekla na početku, to je nešto o čemu e, naši građani ovise i oni ovise o nama da mi nešto učinimo i zato se radujem što ću raditi s izvjestiteljem kako bi nadograđivala na izvrsnom radu koji on već napravio. Hvala lijepa. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni za ECR i izuzetno teško je reći nešto novo nakon što su svi govornici tako lijepo govorili. Međutim, kao prvo želila bih vas podsjetiti da naša prethodna misija je bila u Dakle, bilo je u važnim centrima u Talinu gdje smo posjetili prostore dakle centra NATO-a koji je akreditiran za kiberobranu i uspjeli smo subjelovati na vrlo važnim sastancima tamo. Ministar obrane nas je obavijestio o toj posebnoj vježbi koja je namijenjena upravo ministrima obrane država članica Europske unije tijekom estonskog predsjedanja. To je bilo izuzetno zanimljivo. I mislim da to trebaju uzeti u obzir i drugi dionici. Mi smo posjetili i E, centar e, odnosno e, hibrid, za hibridnu obranu u Helsinkiju između Europske unije i NATO-a. I mislim da je naše izvješće mjerodavno. za zaključenje ovog izvješća. Želim čestitati Urmasu Pajtu estonsko iskustvo u kiberobrani je izuzetno bitno jer uzima u obzir incidente koji se događaju vrlo rano, incidente koji utječu na infrastrukturu te zemlje. Želim također naglasiti na riječ koja se često koristi, a to je povjerenje kako bi e, postojala sinergija između civilne i vojne obrane. Izvješće o kiberobrani se usredotočuje e, također na e, aspekte sigurnosti i obrane. Ali naravno da postoji i jedan civilni kut u tome. Postoji jedna velika jedno veliko područje suradnje između Europske unije i NATO-a. Mislim da sa dugim iskustvom NATO-a u aspektu sigurnosti naše sposobnosti i naše kompetencije u civilnom području mogu napraviti razliku u smislu suradnje. Nije iznenađenje za mene da je e, kiber e, obrana bilo prvo područje suradnje koje, za koje znam u smislu suradnje između NATO i Europske unije. Provode se i pilot projekti i vježbe. To je vjerojatno sve što sam željela reći. Želim čestitati naravno Urmasu Pajetu na e, vrlo uravnoteženom nacrtu izvješća. I radujemo se da ćemo e, i dalje raditi na tome tijekom sastanaka izvjestitelja u sjeni i predstaviti kompromisne rješenja. Tarant, izvjestitelj u sjeni, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. I ja bih zahvalio izvjestitelju na ovom nacrtu izvješća. Ja ću to reći u kriptičnom kiber jeziku, <laughs> koji se nadam da ćeš razumjeti, pa Surmas. E, sviđa mi se njegov naglasak na veće suradnje između država članica koji nam omogućava da povećamo djelotvornost e, potrošnje na obranu. E, proračun za kibersigurnost raste i to je u redu jer se naše gospodarstvo malo oporavlja kako bismo mogli držati korak s time. Međutim, kako razina e, trošenja na kibersigurnost Europske unije e, se uspoređuje sa trošenjem u SAD-u? Nedavna studija EPRS-a je pokazala da financiranje za obranu u SAD-u je mnogo učinkovitije nego ono u Europskoj uniji. I to jasno pokazuje da bismo se možda trebali e, usredotočiti na izgradnji produktivnije, e, produktivnijeg kiberkapaciteta u Europskoj uniji. Međutim, želio bih dati nekoliko pojašnjenja u smislu područja primjene i, i definicije ovog pojma kiberobrana. Dakle, ako to gledamo i šire ili uže perspektive. Ko, za, koga zapravo želimo braniti od e, malicioznih e, kiberaktivnosti? Da li će te e, vojne strukture biti obuhvaćene člankom 28? Izvjestitelj također govori o, e, o obrani civilnih e, ključnih infrastruktura. Da li se radi o javnim i privatnim infrastrukturama ili o infrastrukturama koje samo pomažu e, sigurnosti ili gdje je ključno koje su ključne za funkcioniranje gospodarstva. Jednom kada subjekti ove zaštite budu pojašnjeni, želio bih znati i opseg same zaštite. Dakle, kakve vrste e, e, malicioznih napada, od kakvih malicioznih napada e, se branimo? da li se radi od napada na političke i gospodarske cilje koji, ciljeve koji, e, uključuju recimo špionažu, pristup internetu i slično. Međutim, sam tekst e, izvješća tu nije jasan. Bilo bi dobro znati da li e, rješavanje napada ključne, na ključne infrastrukture uključuje različitu vrstu obrane Ovdje bih želio nešto reći o nedavnom skandaloznom pitanju tvrtke koja se zove Cambridge Analytica zaista trebamo razmisliti kako zaštititi e, građane od e, onih koji vode političke stranke i koje koji manipuliraju njima e, putem Cambridge Analytica koji su organizirali Brexit, koji su organizirali Trumpa i koji će organizirati druge koje mi ne volimo. Gospođo Fotiga, vas će zamijeniti Cambridge Analytica sljedeće godine. Moramo vas braniti, moramo vas obraniti. I konačno pitanje o e, području primjene izvješća je e, vezano i za prethodno područje primjene. Znam da je to, to nešto što je dosadno, ali to me uzrujava. U parlamentu smo imali e, taj sukob koji odbor treba biti uključen, koji mora biti vodeći ili ne vodeći. I znam da na kraju 2017. je došlo do sukoba sa odborima ITRE i INKO vezano za područje primjene ovoga našeg izvješća, a nadležnosti različitih odbora e, jer je postojalo jedno izvješće na vlastiko, vlastitu inicijativu za koje je IMKO, odbor INKO e, tvrdio da je za njega odgovoran. Pitam gospodina izvjestitelja e, kako je riješen taj sukob između ta tri odbora i je li to rezultirano, rezultiralo nekim ograničenjima ovog izvješća, da ne bi se preklapalo sa druga dva odbora? S obzirom da ja nisam dio odbora INTRE i e, INKO, ja bih e, podržao ovdje nadležnost e, SEDEA. Hvala. Evo komentar ovoga. to je tako i uobičajeno. E, članovi e, svakog odbora e, štite svoje ovlasti i nadležnosti. To nije ništa loše. Mm, a ako to ne prelazi organizacijski okvir bilo kojeg tijela. Mm, mm, uglavnom se to uskladi na sastancima predsjednika odbora. E, a sada ću dati riječ e, gospodinu Bogdanu Zrojevskom. Hvala lijepa. U prvom redu bih htio reći da mi se ovaj izvještaj sviđa. E, opširan je, uravnotežen, e, pokriva široko područje. A ono što je važno za mene jeste da je, su, da je izvještaj pripremio iskusan diplomat. E, obraćam vam pažnju na riječi koje on koristio. Samo dva puta čujete poziva se a, a češće se ka govori prihvaćamo, drago nam je. Dojam koji možete imati jeste da u kibersigurnosti imate situaciju koja još nije sasvim savladana, ali ide u dobrom smjeru. izrazi koji se koriste bi morali biti malo, biti malo oštri i čvršći. Nemamo dovoljno e, stručnjaka, nemamo dovoljno ovlasti za odlučivanje na svim razinama i međunarodnoj razini imamo podijeljene ovlasti i reakcija na razne događaje je polagana. Izvještaj je kritičan, ali su izrazi malo slabi. Trebalo bi koristiti oštrije riječi kad kritiziramo. Ne trebamo biti e, šizofrenični, ali imam dojam da bismo trebali biti odlučniji u formulacijama jer bi izgledalo kao da smo jako zadovoljni s onim što ima, imamo. Mislim da bi izvjestitelj morao koristiti malo oštriji e, jezik. A sada e, gospodin Arnelic ima riječ. Govorit ću engleski. E, hvala lijepa na ovom nacrtu. E, tu imamo mnogo zanimljivih stvari. E, imali smo sada jedan kibernapad u Njemačkoj, vjerojatno je došao iz, iz Rusije. Suradnja između država članica i Europske unije mora biti pojačana. Mogli bismo uključiti i pitanje o putu kako eh, bismo identificirali odgovornosti država članica mm, i da to bude tema. Eh, mm, kad sam, o tome govorio, eh, kolega iz e-, SPD-a mm, mi je dao korisne upute. Trebali bismo izgraditi strategiju e, sa državama članicama, interparlamentarne sastanke. Međunarodne norme, o tome se govori. U, srednjeročno i dugotrajno e, e, <clears throat> moramo reći da imamo pravo o kiberprostoru E, moramo imati i rezoluciju UN-a o e, kibernapadima. To kao što smo imali i rezolucije o plinu i drugim područjima. Ne znam da li bismo mogli e, spomenuti i neke druge elemente koje bi još proši, naglasili važnost međunarodne suradnje i međunarodne politike. E, moramo vidjeti gdje može komisija još djelovati. Jer to me jako brine. Osim toga, htio bih E, također uključiti i e, pitanje Brexita. Tereza May je išla u Minhin na konferenciju o sigurnosti. E, moramo govoriti o našim kapacitetima i sposobnostima. Imamo sada e, problem sa Rusijom, a što će se dogoditi sa Kinom? Oni jako napreduju u, na području kibernetike. Uz Brexit gubimo zapravo onaj uski kontakt s Britanijom. Taj kontakt treba održati i pojačati jer Ujedinjena kraljevina vrlo važna u tome moramo govoriti s drugim partnerima, Novi Zeland, Australija i tako dalje. E, ovu komponentu Brexita bismo trebali unijeti. E, trebamo definirati kako Europa može pojačati svoje djelovanje. Kibernetika mora postati jednom od najvažnijih tema u budućnosti kad govorimo o sigurnosti i obrani. Kao što sam rekao, države članice e, moraju učvrstiti svoje kapacitete, naročito u kiberobrani. E, to trebamo e, istražiti i e, dati u tome i podršku Europske unije. Veselim se i našim daljim diskusijama. Da, svakako ćemo govoriti o mnogim aspektima koje ste vi spomenuli u našim redovnim sastancima, u redovnim sastancima našeg odbora E, imat ćemo također i e, preglede koje radimo zajedno sa drugim nadležnim odborima. Vi ste spomenuli e, i moguće buduće kibernapade. to je vrlo važno pitanje. Gospodin Carver, e, a onda gospodin Busti. E, nisam mislio ništa reći, ali ono što je rekao gospodin Lic, e, možda se sjećate jednog sastanka kad smo govorili o to je bilo prije referenduma za Brexit. Mm, naravno da trebamo imati sigurnu Europsku uniju. E, e, imali smo vrlo dobru naravno razmjenu informacija dok je e, Ujedinjena kraljevina bila dio Europske unije. I to je od ključne važnosti. Moramo naravno surađivati s NATO-om u tome moramo, to je u interesu sigurne Evropske unije. Gospodin Bustinaru, hvala lijepa predsjednice. Dragi kolege i kolegice, ovaj e, izvještaj dolazi u pravi trenutak. on je vrlo potreban. E, kibernetika je e, ogromno područje ako bismo i e, točno definirali e, e, kiber rat i kiber napade, teško je definirati, što je se događa na vojnom području, a što na civilnom području. Ali u većinu, većinu tih napada možemo karakterizirati kao kombinaciju tih dvaju elemenata što je e, što je e, e, vojna obrana, a što su civilni elementi. To je jako pomiješano i preklapa se. S napretkom umjetne inteligencije sve može postati potencijalna prijetnja. Ništa ne možemo izostaviti. Što više napredujemo u našoj digitalizaciji, to više ovisimo o, o, it što više ovisimo o IT-u, to smo ranjiviji. Stoga je važno da Europa konačno e, shvati koje su njene odgovornosti, da ulaže u razvoj i izgradi zajedničke kapacitete kako bi se identificirao, e, identificirala prijetnja e, i da odgovori na e, napade. Možda je mm, mm, to zvuči malo dramatično, ali ako imate veliki napad, ako ste samo jako simpatični i samo molite drugu stranu, nemojte molim vas to raditi, nemojte nas napadati, to nije dovoljno, morate moći odgovoriti inače smo izgubljeni. Moramo ulagati u kapacitete za brzo djelovanje ako je potrebno. E, nitko nije isključen iz e, ove situacije. Nitko e, ne može pobjeći od kibernapada. Sjedinjene države su koje su najveća svjetska sila supersila, one su bile žrtve e, kibernapada. A, i, i Velika Britanija e, koja ima vrlo sofisticiranu kiberinfrastrukturu kiber infrastrukturu isto je bila napadnuta. E, isto se može reći i za Njemačku. Ima dva kibernapada su se tamo dogodila vidite i napade i e, hibridne ratove koji se e, sada vode. A da ne govorimo o malim zemljama. Ako najveće vojne sile e, najbolje opremljene države u vojnom smislu, ako su one ranjive, kako možemo onda zamisliti da će se male države moći braniti? To je vic. E, samo e, ujedinjena Europa i ujedinjeni kapaciteti nas mogu zaštititi od takovih napada. Moramo e, zajednički reagirati kad smo suočeni sa takovim rizikom. I na kraju želim reći, vjerujem da u, u, u ovoj stvarnosti koja je jednaka Orwellu plus, moramo vidjeti korelaciju raznih pristupa, kako se možemo e, pripremiti u gospodarskom smislu, kako možemo pripremiti naša društva da se suoči e, s tim situacijama. Kako možemo pravno definirati e, gdje su nam slobode, a gdje su prava. Sve to mora biti jasno zaštićeno, a gdje kad budemo napadnuti, moramo dozvoliti suradnju između uh, civilnog i vojnog područja. Uh, zaključit ću sljedećim. Uh, novi pametni automobili, pametne mreže, pametni gradovi, sve je pametno. Sve je sada ranjivo. Um, u svim sovjetskim i kineskim tenkovima Imate i, i, e, umjetnu inteligenciju i, e, i o, stari tenkovi će moći sada surađivati sa drugim modernim tenkovima i e, umjetnom inteligencijom, čak i sa dronovima, satelitima i tako dalje. To je naša stvarnost. Ne smijemo više biti naivni jer se stvari puno prebrzo razvijaju. Ako, ako e, stalno plaćemo pred e, e, zidom plaća u Jeruzalemu, izgubit ćemo. Europa je, je zbog niza razloga cilj globalnih aktera. Gospodin Galer ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Eh, ispričavam se eh, što nisam čuo uvod, ali podržavam mm, ono što je kolega eh, pripremio. Ovo što je sada rekao kolega Boštinaru me potiče da predstavim slične argumente Pred nekoliko tjedana je Njemačka ustanovila da se mjesecima bila izložena kibernapadu. Ministarstvo obrane, ministarstvo vanjskih poslova su bile ciljevi tog e, napada. I Njemačko društvo za vanjsku politiku, e, ovaj think tank, e, je onda reklo da je i Ukrajina bila žrtvom tih kibernapada od strane Rusije. Sada se raspravlja o tome da ne govorimo samo o obrani, nego ako smo moramo biti sposobni na odgovor da e, i mi e, djelujemo na aparat onoga koji nas napada mi smo na to e, e, priseljeni, mada smo mi miroljubivi, e, s druge strane, strane postoji agresivna namjera. Ne možemo se samo braniti. U tehničkom području moramo razviti strategije koje nam dozvoljavaju da onaj aparat koji nas napada i mi napadnemo. E, jer ćemo inače uvijek izvući kraći kraj. Toga se bojem. Stoga o tome moramo e, kreativno govoriti, ali i zajednički kao europljani. Mr. Freund. Gospodin Freund. I ja ću govoriti njemački nakon što je kolega Galer govorio njemački. Ja bih govorio o nečemu E, što je spomenuo kolega Boštinaru, što je malo visio onako u, teoretski u zraku, ali ima mnoge e, praktične posljedice za sve nas, a to su kibernapadi na, na elektrane proizvođače energije E, recimo ako imamo mm, e, elektranu koja je napadnuta i više ne funkcionira ne radi se samo o tome e, ako više zemlja nema električne energije onda sve prestaje mi toliko ovisimo o proizvodnji električne energije ako recimo lift ne radi, to je najmanja stvar, ali onda nema ni vode, ni goriva, ne možemo pobjeći e, jer nemamo benzina u automobilu i tako dalje. nećemo moći kuhati. Sve ovisi o električnoj energiji. I to je ona opasnost. Stoga moramo naroč, ovdje biti naročito oprezni i poduzeti mjere predostrožnosti. Ako je to uopće e, e, moguće. Ja nisam zato e, stručnjak. Imamo e, e proizvođači energije također ovise o internetu pa su prema tome ranjivi govorimo o tome, a nisam stručnjak, ali mora postojati e, način da riješimo tu vezu kako e, vanjski svijet ne, bi mogao napadati ovu ključnu infrastrukturu. Moramo sada zaključiti e, popis govornika jer nemamo više vremena. Evo, još jedan govornik, jednu rečenicu, molim vas. Sama narav je zapravo potvrdila da su počinitelji ili male ili veća državna tijela i entiteti i naša reakcija mora biti u skladu sa veličinom počinitelja. E, teško ga je ponekad identificirati, teško ga je ponekad locirati zato što se radi o meti koja se neprestano miče, neprestano je u pokretu. Hvala vam lijepa. Prije nego što jednom dam riječ izvjestitelju, želim vas sve podsjetiti da je rok vezan uz ovo izvješće prilično nezgodan. Što se tiče roka za predaju amandmana, to je 10. travnja. Zatim imamo drugo razmatranje nacrta izvješća, odnosno podastrtih amandmana 15. svibnja u sedeu a zatim glasovanje 16. svibnja na AFET-u, 16. ili 17. svibnja, ako želimo da se ovo izvješće donese u lipnju. Molim vas stoga da imate na umu te rokove. Postoje dakle određena vremenska ograničenja. A sada dajem riječ gospodinu Urmasu Petu. Ispričavam se, ali malo smo u gužvi. Razumijem. Hvala vam lijepa, dragi kolege, na iznesenim komentarima. Hvala vam na prijedlozima, hvala vam na idejama. Pretpostavljam da je jedno od, jedan od važnih ishoda ovoga izvješća zapravo podizanje razine svijesti o ovoj važnoj stvari među oblikovateljima i donositeljima politika. Iako svi razumijemo da se radi o tome da i države članice trebaju donijeti adekvatne E, odluke, ali važno je imati visoku razinu svijesti o ozbiljnosti ovoga problema, a ona uvijek nije na onoj razini na kojoj bismo željeli da bude. Izuzetno je važno da budemo efikasno organizirani, zato što je svima jasno da dobro organizirani kibernetički napadi također mogu imati vrlo ozbiljne i smrtne posljedice. Zamolio sam kolege da kažu koje su granice koje ne žele prijeći prilikom e, pripreme ovog izvješća. E, krajem prošle godine je zapravo rečeno da bi se izvješće trebalo baviti kiber obranom prvenstveno i obrambenim pitanjima. Ja razumijem kakva je situacija u ovome domu i kako su raspodijeljene zadaće, ali činjenica jest da kiber obrana predstavlja temu koju je vrlo teško podijeliti interno jer e, postoji dakle i civilna pitanja i vojna pitanja, javno mnjenje i sve su te teme tjesno povezane. U svakom slučaju ja se nadam da ću dobiti dobre i značajne amandmane i mislim da ovaj tekst može biti mnogo bolji u svojoj završnoj fazi nego što je sada. Zahvaljujem svim kolegama posebice onima koji su rekli da smo možda malo previše diplomatski formulirali određene stvari. Slažem se s time, međutim u konačnici dokument mora ipak e, biti i uravnotežen. Hvala vam lijepa na iznesenim komentarima. Vidimo se uskoro na sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni, na raspravi o amandmanima, a onda se vidimo i u svibnju na sastanku za drugo čitanje. Hvala lijepa. Ovime završavamo ovu točku dnevnog reda. Molim vas, ne odlazite iz prostorije, budući da je sljedeća točka dnevnog reda djelomično povezana sa ovom temom izvješća. Radi se o e, jednom od e, inovativnih projekata unutar stalne strukturirane suradnje, PESKA, i zbog toga smo odlučili pozvati predstavnike Litve da nam predstave PESKO, konkretno timove za brz odgovor na kiberincidente. Dobro nam došli. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu izraziti dobrodošlicu gospodinu Magiristu Abugevičiusu, ispričavam se ako nisam točno izgovorila prezime, koji nam se pridruži ovdje na sastanku SEDA. On je voditelj obrambenog tima unutar stalnog predstavništva Litve pri Europskoj uniji. Njegova je zadaća da nam tijekom sastanka SEDA predstavi taj inovativni PESCO projekt kojim je na čelu Litva. Izvolite. Hvala vam lijepa. Zaista cijenim što ste mi dali priliku da vam se obratim tijekom ovog sastanka. Na samome početku bih možda mogao kratko reći nešto o ovome što sam čuo tijekom vaše prethodne rasprave. Mislim da smo više manje e, svi, da se svi slažemo Naime, kad čujem što ste rekli tijekom rasprave kad vidim što se nalazi u projektu, e, pokazuje se jasna potreba da moramo dinamizirati suradnju unutar Europske unije, povezanost civilnog i vojnog aspekta i zaista moramo ići e, on kraj reakcije i zauzeti proaktivnije stajalište. Dakle, kad slušam raspravu o ovoj temi, čini mi se da se svi više manje slažemo. Dozvolite mi da na samome početku kontekstualiziram temu, da objasnim zašto smo e, se uopće našli pred prijedlogom Litve. Kolege, ljubazno vas molim da ne raspravljate glasno u prostoriji jer to smeta izlaganju. Hvala vam. Mislim da zapravo priča kreće sa globalnom strategijom koja je definirala tri glavne zadaće za Europsku uniju. Prvo je krizno upravljanje, zatim izgradnja kapaciteta i treće zaštita Europe. Krizno upravljanje jest ono na što je Europska unija navikla radi se o vojnim e, operacijama i misijama. Što se tiče izgradnje kapaciteta, Evropska unija i tu djelomično radi nešto, ali taj stup treba osnažiti, a tu je i vrlo nova zadaća što je zaštita Europe. I to je nešto što sagledavamo u kontekstu dopunjavanja aktivnosti NATO-a, jer NATO je zapravo taj koji je za obranu Europe, a Europska unija je zadužena za zaštitu Europe. Mislim da mi u Europskoj još uvijek oblikujemo definiciju zaštite Europe. Što to za nas znači? I u velikoj mjeri to je zapravo reakcija na kiber i hibridne prijetnje. Upravo zato smatramo da PESCO treba sagledati u istome kontekstu. Iako kada pročitate ugovor iz Lisabona gdje stoje odredbe koje uređuju PESCO, odnosno stalno strukturiranu suradnju, vidite da se tu više radi o razvoju kapaciteta snaživanju operacije. Međutim, istovremeno mi želimo da PESCO bude relevantan instrument i da se bavi trenutačnim prijetnjama. To je krenulo sa obvezama preuzetima u sklopu PESCO-a gdje se razgovaralo o obvezama koje treba preuzeti na vijeću, njih je 20, a jedna od njih je zapravo dinamizacija suradnje i u području obrane od kiber prijetnji. Mi smo svakako željeli da to bude sastavni dio popisa, ali naravno ruku pod ruku s tim i sasvim prirodno iz toga ide i predlaganje konkretnog projekta u kojem bi se države članice mogle angažirati s tim ciljem. Kibersigurnost i suradnja u području kibersigurnosti vrlo je osjetljiva tema. Potrebna je visoka razina povjerenja. No isto tako moramo početi s izgradnjom tog povjerenja. Možda bi na samome početku trebao odmah reći da razumijemo da se kibersigurnošću prvenstveno treba baviti na nacionalnoj razini. Međutim, Paralelno s time pokazuje se potreba i da se više učini na razini Europske unije, te da se surađuje na razini Europske unije. PESCO za to predstavlja odgovarajući politički okvir zato što iskazuje obveze i omogućuje da se države članice malo pogura da se otvore takvoj suradnji, dakle suradnji u području kiberobrane. Kao što sam rekao, prva reakcija uvijek dolazi s nacionalne razine. Mi razumijemo potrebu da tome bude tako i ne želimo obeshrabrivati e, razvoj kapaciteta na nacionalnoj razini. Međutim, ako u određenom trenutku razvijete sposobnosti na nacionalnoj razini koje mogu osnaživati, odnosno na europskoj razini koje mogu osnaživati i ići u smjeru e, davanja potpore nacionalnim kapacitetima, onda je to svakako korisno. Nije teško zamisliti situacije u kojima čak i vrlo razvijene zemlje, a već sam imao prilike vidjeti takve primjere i u vašoj raspravi, dakle primjere u kojima čak i izrazito razvijene države članice dođu u situaciju gdje nacionalni odgovor, nacionalna reakcija nije dovoljna. I to je prilika da Europska unija ili više nacionalni kapaciteti stupe na scenu. Naravno, ne smijemo precijeniti ovaj projekt. Za nas je to pilot projekt kako bismo testirali nekoliko koncepcija. Jedna od koncepcija koju pokušavamo testirati jest uzajamna pomoć kroz e, brze timove za kiberincidente. Nemamo se na što osloniti u tom području jer nema puno iskustva u tom području. Neki bi rekli da je najefikasnija obrana od kiberprijetnji zapravo upoznavanje s mrežama. I ako se nađete na lokaciji gdje vam mreže nisu poznate, nećete moći reagirati. Postoje međutim dobri primjeri davanja potpore i međusobne pomoći i mi bismo zapravo željeli testirati taj koncept temeljem postojećih iskustva. Druga stvar koju pokušavamo testirati jeste civilno-vojna suradnja imao sam prilike čuti tijekom vaše rasprave i s time se u potpunosti slažem, da je zapravo kiber područje samim svojim oblikom područje u kojem se isprepliču civilni i vojni aspekt. S jedne strane, važno je povezati civilnu kibersigurnost i sve ono što je povezano sa provedbom toga, ali isto tako trebamo dodatno promicati suradnju civilnog aspekta i vojnog aspekta i djelovanje u tom kontekstu. Tu je nešto gdje se u velikoj mjeri oslanjamo na naše nacionalno iskustvo. Pretpostavljam da postoje različiti sustavi u svakoj zemlji, ali kada govorimo o Litvi, moram reći da smo nedavno uspostavili jedinstveni server koji je zapravo računalna reakcija i objedinjuje i vojne i civilne aspekte, dakle povezuje i vojni i civilni aspekt i željeli bismo potaknuti druge države članice da pobliže se informiraju o tom našem primjeru i možda ga pokušaju primijeniti i u svojem slučaju. Kao što sam rekao, ovo o čemu govorim za nas je pilot projekt. Ne očekujemo da ćemo sve odraditi odjednom, ići ćemo korak po korak. Prva stvar koju ćemo napraviti unutar naše skupine, dakle zemalja koje su sastavnim dijelom ove inicijative, je pravna analiza. Radi se o vrlo osjetljivom pitanju. Pravni okvir nije pretjerano povoljan, niti ide u korist davanja ili primanja pomoći od drugih zemalja ili od trećih zemalja, čak niti od e, zemalja koje su države članice. Naš je cilj stoga da napravimo obuhvatnu pravnu analizu kako bismo vidjeli što se zapravo može učiniti u smislu pomaganja drugim državama članicama, pomaganja europskim institucijama i pomaganja partnerima. Ne bojimo se odgovora koji ćemo možda dobiti na ovaj naš upit. Znamo da u ovoj fazi ne, ne možemo izvesti sve što bismo željeli i zapravo želimo rezultate pravne analize upotrijebiti za eventualne promjene kako bi se nacionalno zakonodavstvo osnažilo i postalo boljim u tom smislu. Prva zajednička vježba u tom smislu kreće krajem ove godine Prema optimističnom scenariju nadamo se da ćemo imati tim na stand u od početka sljedeće godine. Ne bih sada želio ulaziti u nekakve pretjerane detalje, ali možda jedno objašnjenje budući da E, svi te timove shvaćaju e, na različiti način. Dakle, kad kažem e, tim na stand-by, to ne znači da će grupa ljudi sjediti negdje u Briselu u nekoj prostoriji da ih se pozove kako bi mogli reagirati. Radi se zapravo o ljudima koji će normalno nastaviti s poslom u nacionalnim institucijama, mobilizirat će ih se za pojedini zadatak. E, razmišljamo dakle o konkretnim zadaćama, redovnim zadaćama i hitnim, kriznim zadaćama. Naime, ovo su timovi za brzu reakciju, brzi odgovor, tako da moraju biti obučeni upravo za to. U trenutku kada stigne zahtjev od neke države članice, njih će se mobilizirati. Kiber timovi općenito nisu veliki. Radi se o timovima koji bi se sastojali od možda sedam ljudi maksimalno po timu to je broj ljudi u timu koji omogućuju efikasno funkcioniranje tima. Mnoge države članice, čak i u inicijalnoj fazi naših rasprava, postavile su pitanje ljudskih resursa. Naime, vrlo često nemamo dovoljno ljudi i događa se, na primjer, da ako date nekoga s nacionalne razine, um, imate osjećaj da će vam ta osoba faliti. Međutim, ako dodijelite jednu osobu s nacionalne razine timu, a za uzvrat dobijete tim od sedam ljudi koji će uskočiti kad je potrebno, onda je to ipak investicija koja ima smisla. Trenutačno sudjeluje 14 država članica, ali ne sumnjam da će se e, prijaviti i drugi. Očekujemo također da će sudjelovati i partnerske organizacije tko je sastavnim dijelom ove inicijative. Kada smo krenuli s razvojem ideje, mislili smo da će možda dvije, tri države sudjelovati, da će to već biti značajan uspjeh. Međutim, mi smo završili sa sedam aktivnih e, država članica koje sudjeluju i to su zaista zemlje koje su dosta različite. Imamo Finsku, Nizozemsku, Francusku, Hrvatsku, Rumunjsku koje su iskazale svoju potporu i pridružile su se inicijativi. Također imamo promatrače Njemačka, Belgija, Estonija, Slovenija i Grčka koje imaju dakle status promatrača. Radi se o prilično velikoj skupini s kojom se može krenuti u rad i u testiranje ovih koncepata koje sam objasnio. Otkad smo krenuli s projektom, mi smo na čelu projekta, spremni smo preuzeti upravljanje i moderiranje radom. Naravno, sve se odluke donose jednoglasno unutar skupine i u donošenju odluka sudjeluju sve države članice koje sudjeluju. Još jedan važni element koji treba spomenuti, budući da ne želimo ići dva put po istom poslu, jest sljedeći. Ne želimo preklapanje među postojećim inicijativama, stoga je izuzetno važno da se sudjeluje sa ostalim mrežama u kojima sudjeluju i civilne eh, snage kao što su primjerice NC, NCIRC, eh, CERT eh, i slično. upravo ta suradnja za nas je izuzetno važna. Još jedan dodatni element koji moram spomenuti je sljedeći. Ovo nije e, jedina stvar, e, jedini instrument koji je nedavno pokrenut u Europi. Imamo tu i Europski obrambeni fond koji bi se trebao razviti u dugome roku. Vidimo također e, poveznicu ovog našeg projekta sa EDF-om, dakle Europskim obrambenim fondom u dugom roku morat ćemo zapravo razviti e, nešto što se može nazvati e, deployable cyber toolkits. Dakle, to su zapravo kiberinstrumentari e, koji se mogu brzo rasporediti i dodijeliti timovima za brzi odgovor. To je također još jedan od instrumenata koje treba razmotriti i za koji će trebati zapravo sufinanciranje u sklopu inicijative. Evo, ovo je kratak uvod. E, ja se nadam da sam uspio kratko objasniti o čemu se radi u ovoj inicijativi, a sada naravno pozdravljam sva pitanja i spreman sam na njih odgovoriti. Hvala vam. Je li gospodin Galer želi početi? Da, hvala lijepa. Hvala na ovom izlaganju. Samo sam želio izraziti da sam politički zato da podržim ovo kao projekt pesco Mi smo i prethodnih godina imali nešto u civilnom području što je bilo slično, bio je to sličan projekt, samo se ne mogu sjetiti imena. Iako vidimo da postoji potreba u ovom području, ja bih to podržao. Pitanje je E, vi koji radite na projektu, e, u kolikoj mjeri možemo, možete profitirati od e, suradnje u civilnom području koja već postoji? koja može prenijeti neke dobre prakse iz civilnog područja u vojno područje. Hvala. Hvala, gospođa Mudi. Želite li možda nešto reći? Hvala lijepa. Hvala na vrlo zanimljivom izlaganju. Imam samo dva brza pitanja e, koja bih volila da malo objasnite. Rekli ste da će to biti dobrovoljna suradnja, ali možda postoji potreba za obvezujućom suradnjom. E, voljela bih bolje znati na kojem području bi e, ta obvezna suradnja trebala biti. A drugo, vi ste da li, da li model Litva, Litve koja ima takav, takav odgovore. U odnosu na prethodnu raspravu bilo bi zanimljivo da nam malo razradite i objasnite na koji način se to odvija u Litvi i kako se to može prenijeti na druga iskustva. Hvala, gospođa Luzin. Hvala lijepa. Malo ću pričekati da stavite slušalice. moje se pitanje odnosi na raspravu koju smo imali u prijašnjem krugu rasprave. To jest da imamo ofenzivnije mogućnosti e, odgovora. E, opis projekta kaže E, timovi za brzi odgovori moraju prepoznavati napade i ublažiti napade. Tu e, te napadačke sposobnosti uopće nije, e, nisu spomenute. Da li je namjera da se to proširi ili je to zabranjeno? Imamo li manevarskog prostora za to? Kako vi interpretirate ovaj opis? E, još jedno općenitije pitanje o e, načinu funkcioniranja mehanizma. E, čitamo ovdje koje su zemlje uključene pod litvanskim vodstvom. Čitam isto da imamo pet promatrača. Koje su nadležnosti tih promatrača? a s tim u vezi e, ovaj e, kiber odgovor. Koju ulogu igraju promatrači u tom odgovoru? Hvala. Frunzulika. Gospodin Frunzulika. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala na ovom izlaganju. U stvari, ovo je vrlo važno pitanje koje postaje sve važnije, zato što izgleda da će budući ratovi se voditi uglavnom pred kompjuterom. Treba ćete zemljane snage samo da okupiraju određeni teritorij ili zemlju Međutim, i sada se događa veliki rat u virtualnom prostoru. U svakom slučaju želio bih naglasiti nekoliko stvari. Kao prvu činjenicu, koja je već vjerojatno ovdje prije spomenuta, da su prošle godine saveznici NATO-a odlučili napraviti kiber napad u članku petom zajedničke klauzule za obranu. Dakle, kiber napad na jednu zemlju značio bi napad na sve i to je vrlo važna inicijativa saveznika NATO-a zapadnog svijeta i želio bih naglasiti činjenicu da čak i u ugovorima Evropske, o funkcioniranju Europske unije je 2009. godine u članku 42 stavak 7 uvedena ova klauzula o zajedničkoj obrani. Moramo uvesti i moramo uključiti i kiber napad kao napad na sve članice Europske unije. To je pitanje e, koje moramo rješavati podrobno e, u budućnosti, jer ako želimo imati uspješan PESCO i uspješnu obrambenu uniju do 2025. moramo vrlo pozorno e, se usredotočiti na kiber ratovanje. Naš glavni napor treba biti da zaštitimo naše građane i naše zemlje u bliskoj budućnosti. Hvala. E, zaključit ću sada ovaj krug i zamolit ću cijenjenog govornika da odgovori na pitanja i eventualno da razmisli o nekim pitanjima, da se dotakne nekih pitanja koja e, su spomenuli neki govornici u ovom krugu. Hvala lijepa na vašim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na njih e, jedno po jedno. Ako vas ne zadovoljim, ovaj, slobodno me opet pitajte. Sa time kako možemo profitirati od civilnog svijeta, od civilnog iskustva? Mislim da je nama na umu da e, definitivno trebamo to riješiti na civilnoj razini, iako je PESCO e, vojna inicijativa i prvo se mora baviti sa sposobnostima obrane. Mislimo da je e, taj virtualni prostor u civilnom području izuzetno važan. Naravno, to sagledavamo u svjetlu sudjelujućih država članica koje će sudjelovati u timu. U našem slučaju to će biti jedna osoba iz ovih agencije. E, možda će biti i vojnih, e, vojnog osoblja. Međutim, ova inicijativa će se razvijati. Mislim da čak i u, e, u vojnom timu ćemo imati civilnu osobu. Kada govorimo o civilnoj strani kibersigurnosti, to je sigurno i zaista se radujemo da ćemo e, sudjelovati sa mrežom SESAR koja je bitna sa civilne strane gdje se zemlje e, sastaju. Naravno, uvijek očekujemo da će Europska unija i države članice se brzo kretati na ofenzivan način Međutim, u Europskoj uniji mi počinjemo s malim koracima u stvaranjem svijesti, gradnjom otpornosti i povjerenja. Naravno, moramo koristiti i ono što već postoji. Možda će se u budućnosti donijeti neka odluka e, koju ćemo mi rado podržati. Onda kada se radi o obvezama koje su ili obvezujuće ili dobrovoljne. Naravno, sve ono što radimo u Peskovu je u stvari e, izraz dobre volje da se učini više. Međutim, kao što znate, PESCO kao takav e, znači da smo obvezani jedni prema drugima. Bez pesco bi možda mogli neke stvari i obaviti, ali PESCO treba E, više pokretati stvari. Odgovor je vjerojatno u tome da e, mi dobrovoljno ulazimo u te obveze, ali kada odlučimo da to učinimo, onda to postane obvezan rad na suradnji. I to je logika iza Peskoja. Da pogurne e, države članice iz jednog e, dobrovoljnog rada u jednu obvezujuću suradnju. Kada se radi o našem nacionalnom iskustvu sa superseta, mi to imamo samo od e, siječnja. Nismo mnogo toga još, nismo sakupili dovoljno iskustva da to podijelimo ali razlog zbog kojeg smo to e, osnovali jest da smo shvatili da nam nedostaju resursi za e, kiber područje kako bi odgovorili na e, kiber napade i ako to podijelimo na manje agencije koje se bave e, sa civilnim mrežama, sa vladinim mrežama, sa vojnim mrežama, onda dijelimo i resurse i infrastrukturu. U našem slučaju, u slučaju male države članice, mi želimo učinkovitije trošenje novca. I to je bio odgovor na e, to da možemo koristiti novce koje su na raspolaganju. Nadamo se da ćemo za par godina imati više iskustva koje ćemo moći podijeliti državama članicama. Onda pitanje of, ofenzivnih sposobnosti. Kao što sam rekao, mnogo toga je u rukama država članica e, kada se radi o, to, o razvoju ove inicijative. Jasno je da želimo započeti sa boljim i bržim odgovorom, e, sa analizom i ublažavanjem prijetnji u kiber e, mrežama, međutim to je e, sve više u, u rukama državama članica. E, tu je i pitanje povjerenja. Samo kako bismo započeli raspravu o kibersigurnosti morate imati povjerenje. Kako bismo počeli raspravi o ofenzivnim djelovanjima morate imati još više povjerenja. Govorimo o prvih par godina to su više defensivne inicijative. Međutim, svi shvaćaju i nije tajna da države članice e, razvijaju nacionalne ofenzivne sposobnosti. I njihov odgovor bi trebao uključivati oba elementa. To moramo razmotriti u budućnosti. Kada se radi o promatračima u našem timu, postoji cijela rasprava o promatračima u projektu PESCO. To nije povezano samo s našim projektom. Još uvijek nije jasno što znači status e, promatrača u smislu doprinošenja inicijativi. Mislim da postoji konsenzus da to treba biti privremeni status kako bi omogućio državama članicama koje su zainteresirane za projekt da dobiju više informacija o projektu i da se olakša proces donošenja odluka e, kako bi te države članice u nekom trenutku postale sudjelujuće države članice. Ovo je naravno početna faza i mi zaista sada pozdravljamo promatrače smatramo da je to jedna skupina država članica koja bi e, na kraju mogla se pridružiti našem projektu pa je dobro zadržati dijalog s njima. Ali kada se radi o vođenju projekta i donošenju odluka u projektu i sudjelovanju u timovima, e, to će e, činiti samo sudjelujuće države članice. I posljednje pitanje koje sam zapisao je vezano za NATO i da je e, kiber pitanje dio članka petoga i treba li to povezati na, e, zajedničku, na uzajamnu pomoć. Ja dijelim to mišljenje s vama. Zašto smo uopće pokrenuli ovu inicijativu i zašto smo naglasili zaštitu Europe, jer zaštita Europe znači zaštita njezinih građana. Naravno, nama se ne čini da to duplicira ono što radi već NATO, nego želimo ojačati e, tu sigurnost i doprinositi tomu. Jedna važna stvar koja razdvaja rasprave u NATO-u i u Europskoj uniji je da e, je NATO više usredotočen na vojne dionike, na takvu suradnju i pomoć. Međutim, kada se radi o Europskoj uniji. Europska unija ima prednost da može povezati civilni i vojni svijet. U kriznoj situaciji, naravno, vojni dionici bi trebali biti spremni odgovoriti na kiber incidente jer će to biti dio kampanje, ali tijekom e, mirovnih e, vremena mira imamo također kiber napade svakoga dana, svakoga dana se oni događaju. I, zato mislimo da bi vojni dionici se morali e, uvježbavati zajedno sa civilnima kako bi mogli zaista učinkovito odgovoriti. I to je smjer u kojem želimo ići kada se radi o suradnji između e, civilnog i vojnog e, aspekta, kako bi imali jedan zajednički odgovor. Ne vidimo da još netko traži riječ. Možda ću ja postaviti jedno pitanje. E, kiber je jedno područje suradnje između Europske unije i NATO-a. Naravno, cijelo vrijeme e, naglašavamo da treba e, izbjeći e, to, tu duplikaciju i u vojnom području, ali postoji li neki koncept na koji način se angažirati u tom projektu zajedno s NATO-om? Postoje li neki modaliteti, načini na koji postoji ta suradnja? A isto i kako odijeliti rad u tom području. Drugo, postoji li koncept djelovanja unutar projekta? U smislu razlike onih, odnosno samih napadača. Postoji, vrlo je teško odrediti kada postoje različiti modaliteti da se uzme da smo uzmu u obzir državni dionici, oni koji nisu državni dionici i poteškoće u tom razdvajanju. Yeah, thanks, uh, thanks lot, thanks for questions. Hvala na pitanjima. Mislim da, mislim da jako dobro znate koje poteškoće postoje u suradnji između Europske unije i NATO-a. Znam da ne moram to puno objašnjavati. To utječe i na suradnju u našem projektu. Naravno, mi smo voljni razgovarati sa NATO-om i učiti od njih. Međutim, u ovom trenutku je vrlo teško predvidjeti neku formalniju suradnju s nato Iako, kao što ste rekli, postoji jedno djelovanje u suradnji između NATO-a i Europske unije, a to područje suradnje je upravo kiber suradnja. Ali postoji svijest e, o tome da je dosta teško dijeliti jednako, jednaku sliku samih prijetnji mislim da će NATO imati e, koristi e, od Evropske unije, ali i mi od njihove strane. Ali u ovom trenutku ne vidimo nikakve moguće formalne veze. Ali biti član e, te suradnje znači iskoristiti iskustvo svake od strana. Kada se radi o posljednjem pitanju o tome da se razdvajaju i prave razlike između raznih dionika, ono što moramo imati na umu je da prvi odgovor će doći od država članica. Mi predviđamo korištenje timova u stvarnoj kriznoj situaciji samo kada države članice se ne mogu nositi sa tom situacijom. U tom slučaju mm, to bi trebala biti neka veća kriza, jer inače države članice imaju sposobnost odgovoriti e, i same. I kada govorimo o velikim krizama, onda je e, vjerojatno da će iza toga stajati neki državni dionici. Pojedini hekeri e, zaista ne mogu e, pokrenuti i održavati takve ogromne velike napade. Dakle, s druge strane ćemo vjerojatno imati državne aktere koji će testirati naše mreže. Mislim, nadam se da to odgovara na moje pitanje. Gospodin Frunculika je želio postaviti pitanje. Žao mi što se ponovno javljam, međutim vaše, pitanja, gospođo e, predsjedateljice, su bila vrlo bitna za mene i za raspravu. Ako zaista želimo na neki način staviti meso na kosti, a sada govorimo o pesku, vraćam se na onih e, na onaj članak 42. Eh, ugovora Europskoj uniji o eh, klauzuli o uzajamnoj obrani. Jako je bitno za kiber obranu i za kibersigurnost, jer ako pogledamo taj članak, on kaže da eh, zemlje Europske unije imaju obvezu pomoći drugoj državi članici koja je postala žrtva oružane agresije na njezinu teritoriju. Oružane agresije. Dakle, dragi kolege, moramo vrlo podrobno sagledati pravne pojmove e, ugovora u Europskoj uniji u budućnosti, jer će biti vrlo teško pozvati se na kiber napad, s obzirom da imamo ovaj članak 42. u ugovoru u Europskoj uniji. Način na koji se zemlje, zemljama može pomoći nije ovdje definiran. Nemamo nikakav formalan postupak. Sada imamo povijest, zato što je se Francuska pozvala na taj članak 2015. nakon eh, pariškog terorističkog napada pokretanje bilateralnih e, rasprava sa državama članicama, ali bez jasnog pravnog okvira Europske unije za suradnju. Svaka država članica je došla sa različitim mišljenjima i različitim ponudama. Dakle, surađivanje s nekim stručnjacima kod kuće da pošalju više snaga u Siriju ili u Irak ili da se pomogne francuskim trupama u Africi, u Maliju. Možda se francuske snage mogu poslati i negdje drugdje. Dakle, to treba dobro definirati ako želimo imati dobar presko. Ako ostajemo na tome da računamo samo na bilateralne pregovore između država članica, onda po mom skromnom mišljenju to nije dobra budućnost za Europsku obrambenu uniju. Hvala. Želite li možda odgovoriti na ovo? Da, mislim da mogu podijeliti mnogo vaših dvojbi. Kao što sam rekao, mi e, gledamo na tu uzajamnu pomoć. E, to je u e, u samom naslovu našeg projekta radi se zaista o uzajamnoj pomoći između država članica koje sudjeluju u timu. I ja gledam na PESCO na sličan način. Mislim da on treba zaštititi Europu i treba postojati uzajamna pomoć. Naravno, postoje različita tumačenja i ovoga članka kojeg ste spomenuli i poslije smo raspravljali o tome. Istina je da je obveza e, pružanja pomoći na samim državama članicama, a ne na Europskoj uniji. E, žao mi što vas e, prekidam, ali to je vrlo dobra ideja za naš odbor za sigurnost i obranu da i pokrenemo jedno izvješće o uzajamnoj obrani, dakle o klauzuli uzajamnoj obrani. Na taj način možemo zaista doprinijeti tome. Vjerojatno u sljedećem mandatu. Žao mi je već smo odlučili o izvješćima i čini nam se da smo definirali naše aktivnosti u ovom području do kraja ovog mandata, ovog saziva. Ali zaista je to izuzetno važno. Ja se slažem s vama. Da? Dragi kolege i kolegice, željela bih vam zahvaliti na ovoj raspravi kada se radi o ovoj točki. Pridružite mi se u jednom aplauzu našim izvjestitelju. Hvala gospodine. Molim vas da ostanete ovdje. Sljedeća točka e, dnevnog reda je in camera mhm, Radi se o e, naputu u Salisburyu u Ujedinjenoj kraljevini o nervnom plinu naš sugovornik je e, je veleposlanik e, u PSC, e, gospodin Paul Johnston. Želim vas podsjetiti da samo članovi, odnosno zastupnici u Europskom parlamentu mogu sudjelovati, savjetnici klubovima zastupnika neće biti u prostoriji predstavnici institucija Europske unije su, njima je omogućeno da ostanu u prostoriji. Dakle, molim tajništvu da osigura format našeg sastanka.